Andriju Imate još jednom riječ. Hvala. Pozdravljam ovu drugu mogućnost da razgovaramo o međunarodnoj zaštiti zviždača nakon razgovora povjerenice Jurove e, s vama prije deset mjeseci. E, djelovanje zviždača zahtjeva hrabrost, e, to podrazumijeva dobru suradnju s vladom, isto tako podrazumijeva slobodu informiranja. Kao što je rečeno u raspravi u travnju ne postoji jedan krovni harmonizirani sustav u Europskoj uniji za zaštitu zviždača. Komisija je svjesna da parlament apelira snažno da se uvede takav sustav. Kao što znate, u slučajevima gdje ne postoje europski sektorski zakoni, na državama članicama je da urede takva pitanja. Komisija pomno prati e, i sudsku praksu e, Europskog suda za ljudska prava o zviždačima, kao i rasprave Vijeća Europe o mogućoj konvenciji o ovom pitanju. Komisija je primila na znanje Um, preporuke iz 2014. godine Vijeća Europe o zaštiti zvi, zviždača kojim se pozivaju države članice Vijeća Europe da uvedu um, normativne i um, sudske okvire za zaštitu zviždača. Uh, komisija je svjesna da je nekoliko država članica već uvela takve institucionalne i pravne okvire. Međutim, zaštita postoji samo u određenim područjima. To je regulirano, na, mislim na ono što je regulirano na europskoj razini. Postoji e, direktiva iz 2014. godine o e, pranju novca. Ona sadrži e, odredbe o zaštiti onih koji izvještavaju o sumnjivim aktivnostima. Isto tako komisija je Eh, uvela i provedbenu direktivu eh, vezanu uz određene zlouporabe. Za, postoji zaštita za zviždače koje će prijaviti kršenje, odnosno povredu zakona. Također je osigurana zaštita zbog kršenja poslovnih tajni. To zakonodavstvo je snažno osnažilo e, zaštitu zviždača. Prema toj direktivi e, bilo kakva informacija o nezakonitoj aktivnosti e, treba podrazumijevati nekažnjavanje zbog dakle, nepoštivanja poslovne tajne. Dakle, ako se radi o javnom interesu podsjećam i na e, odluku, odnosno e, na izvješće o borbi protiv korupcije iz 2014. godine gdje se poziva na e, jaču ulogu zviždača u svim državama članicama. Isto tako, razgovara se s državama članicama o daljem napretku nakon tog izvješća. Komisija želi zaštititi zvištače koji obavještavaju o različitim nezakonitim aktivnostima i koji će to, to, raditi e, kada se uspostavi europski e, tužiteljski e, ured. I parlamentarna potpora u tom smislu bila bi jako korisna i dobrodošla. Predsjedniče, uvaženi zastupnici, da zaključim, puno toga je već napravljeno na razini Europske unije u području koje je u nadležnosti Europske unije. Komisija prati promjene s ciljem ocjene postoji li potreba za dodatnim djelovanjem na razini Europske unije. Rado ću saslušati vaša mišljenja o tome kako bi se tim aktivnostima mogli dodatno e, i bolje zaštititi zviždači. Hvala na pozornosti. Hvala gospodine povjereniče. nome E, zastupnik Hvala gospodine predsjedavajući. Htio bih zahvaliti povjereniku što je iznio ovu izjavu o zviždačima. Općenito govoreći, dobro je da razgovaramo o ovom pitanju i dobro je da pokušavamo e, definirati razuman pristup. Gdje su granice naših opcija? jer aktivnosti zviždača često se doživljavaju kao nešto što čime se može riješiti sve. Potrebna je njihova sveobuhvatna zaštita, prije svega putem mjera kaznenog prava. E, to, je, to je potrebna određena procedura. Mi nismo protiv zaštite zviždača u suštini bitno je to osigurati na razini kompanija, udruga, vlasti. Dakle, potrebno je uspostaviti relevantne strukture koje bi omogućile prijavu u slučaju kršenja prava. Zakonodavstvo je kompleksno jer pokriva različita područja. E, tu su i pitanje nacionalne sigurnosti, zaštite podataka, poslovnih tajni, tu su i moralna pitanja, E, slučajevi prijevara i tako dalje. I treba djelovati e, individualno od slučaja do slučaja. Ne možete sve staviti pod istu kapu i pružiti i reći pružamo opću zaštitu. Treba vidjeti o kojim se točno područjima radi. Uvjereni smo da zaštita zviždača je nešto što je u nadležnosti država članica i to je njihov zadatak. i trebamo razmisliti o ograničavanju razmjene smjernica te e, trebamo se državiti e, vladavine prava. E, u ime kluba zastupnika socijaldemokrata Juan Fernando López Laguilar. Hvala gospodine e, predsjedavatelju i gospodine e, povjereniče. O čemu govorimo ovdje u Europskom parlamentu? Govorimo o nečemu što je e, nešto što nas sve brine, a to je zaštita temeljnih prava u Europskoj uniji. Pravo na privatnost europskih građana, dok istovremeno govorimo o potrebi za međunarodnom zaštitom zviždača. Drugim riječima, E, onih koji prijavljuju kaznena djela, korupciju, e, prijetnje za nacionalnu sigurnost, gospodarski kriminal i sl. E, te, ta kaznena djela trebaju aktivnu suradnju sa agencijama za provedbu zakona. Zašto je to tako aktualna tema? Točka, polaz, polazna točka za to je bio slučaj Snowden koji je pokazao invazivne prakse koje utječu na temeljna prava ne samo europskih građana nego građana u cijelom svijetu koje provodi Nacionalna agencija za sigurnost. Dakle, govorimo o potrebi da pružimo zaštitu zviždačima. E, Eh, oni eh, pate i od eh, zlo, zlostavljanja od strane policije i ostalih, međutim oni moraju imati i uživati sva prava koje im pruža Europska unija. 2013. bio sam predsjedatelj jednog odbora koji se bavi sa masovnim nadzorom Evropljana. To je bilo u sklopu odbora IMCO i zaključili smo taj posao 2013. Isto tako smo imali saslušanje u odboru LIBE i shvatili smo da trebamo jedan okvir za zaštitu kako bismo osigurali e, zaštitu e, kako bi se provodile odredbe europskog europskih ugovora o funkcioniranju Europske unije. Iznad svega moramo isto tako poduzeti e, korak korake kako bi e, imali e, i e, zaštitu zviždača kako se njih ne bi, kako oni ne bi bili progonjeni. Isto tako moramo imati zakone u Europskoj uniji i europsku direktivu koja provodi prava na istragu za koju sam ja bio odgovoran kao predsjedatelj odbora Libe. Sada zastupnica Tomašić ima riječ uloga zviždača od neizmjerne je važnosti za svako društvo. riječ je o maksimalno odgovornim i hrabrim pojedincima koji upozoravaju na problem prije nego on postane nerješiv. nažalost rijetko dobivaju priznanje kakvo zaslužuju a puno češće ugrožena zdravlja i razočarani u sustav napuštaju svoje radno mjesto u roku godinu ili dvije dana u zemljama s poljuljanom vladavinom prava zviždači zbog sustavnih manjkavosti i korupcije gotovo nikad ne dočekaju istinsku zadovoljštinu dok u mnogim razvijenim državama vrlo teško mogu angažirati najbolje odvjetnike jer oni za svoje klijente radije imaju bogate korporacije koje ne žele raditi s onima koji zastupaju zviždače. također često smo svjedoci koketiranja politike sa zviždačima zato što oni u očima javnosti imaju veliki moralni kredibilitet pa donose lake političke bodove. smatram da bi se politika prema zviždačima trebala odnositi puno konstruktivnije i odgovornije jer upravo oni pokazuju što treba popraviti a zbog svog iskustva i poznavanja unutrašnje situacije često nude i konkretna kvalitetna rješenja zbog svega ovoga moramo snažno promovirati pozitivnu ulogu zviždača u društvu a naše države trebaju učiniti sve kako bi im najbolja pravna pomoć bila dostupna u svakom trenutku. također zviždačima iz trećih zemalja moramo biti spremni ponuditi azil u europskoj uniji kako bismo njih i njihove obitelji zaštitili od revanšizma i možebitne pogibelji. hvala za e, liberale i demokrate riječ e, ima e, gospođa Pagazunta Ruiz. Hvala lijepa u ovo kasno vrijeme. se, slažem se sa gospodinom Lopesom da trebamo jedan okvir za zaštitu. Imamo E, neke ljude koji mogu skrivati e, kaznena djela i zbog svoje kompetencija e, mogu skrivati neka kaznena djela koje je teško sakriti Međutim, kada takva kaznena djela počine e, velike industrije, velika, velika trgovačka društva ili političke institucije, onda je vrlo e, teško kazniti takva kaznena tijela. Trebamo osigurati da nemamo takvu nekažnjivost. 177 e, zemalja je potpisalo i ratificiralo konvenciju, međutim E, mnogi e, ne pružaju pravu zaštitu takvim zviždačima. Zato što je to neugodno, zato što je to možda teško, međutim e, neke države članice štite zviždače. Trebamo imati dobru kulturu za zaštitu zviždača koja je transparentna kako bismo zaštitili te ljude. Moja zemlja kao i mnoge druge E, se riješila velikog dijela korupcije i mogli smo se još više toga riješiti da smo bolje štitili zviždače. Trebamo naravno uspostaviti pravnu državu i kada neko odluči prijaviti neko kazneno djelo koje je počinilo veliko trgovačko društvo, naći će se u situaciji da budu izolirani, e, da e, se na njima počini mobbing i zato trebamo zaštititi i i e, fizičku sigurnost e, tih ljudi i kako bi zaštitili i te informacije koje su primljene. Isto tako treba pružiti besplatnu pravnu pomoć tim ljudima i e, zdravstvenu skrb. Ne možemo zaboraviti da u nekim slučajevima se, su te osobe progonjene čak na međunarodnoj razini. Znamo svi slučaj Željana Saža. UNHCR je zaključio da je alno e, lišen svoje slobode. E, trebamo upravo to, trebamo jedan okvir e, za zaštitu. Imam jedno pitanje. Zastupnik, zastupnica James. Hvala lijepa što ste prihvatili moje pitanje. E, mislim da je vaš govor bio jako zanimljiv. Govorite o trgovačkim društvima. Mogu li pitati i ponovno provjeriti da li pretpostavljate da samo trgovačka društva e, podliježu nekim zakonima i zakonodavstvu Europske unije? I što mislite o političkim organizacijama, vladama, vladinim tijelima, lokalnim e, samoupravama, bilo kojim organizacijama e, gdje e, neki zviždač pokaže da se nešto krivo događa? Dakle, na koji način možete utjecati na to? Međutim, ja pozdravljam vašu primjedbu. Sí, me está escuchando. Vamos a ver. Slušajte me. Dakle, da vidimo. To su kaznena dijela koje su e, e, kaznena dijela s bijelom rukavicom takozvana. Dakle, to su vrlo sofisticirana kaznena dijela e, koja se počine u nekim zajednicama koje su dobro pripremljene. Neko zakonodavstvo treba biti i na nacionalnoj razini, ali i zakonodavstvo treba postojati i na razini Europske unije, ali to nije lako. Jer mi nismo još e, ništa razvili izvan tih e, konvencija. Većina zemalja nije ništa učinila, međutim mi to moramo učiniti jer veliki dio tih kaznenih dijela uživaju u nekažnjivosti to mogu počiniti ili multinacionalne kompanije ili političke stranke ili vladina tijela. Mi to dobro znamo, posebno u našoj zemlji. Ja sam spremna učiniti sve što mogu kako bi e, to potakla. Za, e, u ime zelenih, gospodin Urban Krespo. Hvala gospodine predsjedatelju, dame i gospoda. Wikileaks, LuxLeaks, eh, Snowden. Zahvaljujući aktivnostima tih zviždača E, onih koji brane pravo na informacije e, javno mjenje na međunarodnoj razini je saznalo za tisuće predmeta i posebno to da je e, da su vlasti SAD-a stavljale pritisak na španjolske vlasti da ne otkriju podatke o mučenju u Guantanamu, isto tako slučajeve onoga što je činila CIA i španjolskih novinara koji su željeli pokazati da postoji mučenje u Iraku. Dakle, e, zviždači imaju veliku ulogu u otkrivanju tih kaznenih dijela oni e, zaista riskiraju i samo zbog toga treba ih priznati kao branitelje ljudskih prava i kao skupinu koja je posebno ranjiva i koja treba konkretnu zaštitu. Želim pozdraviti činjenicu da toliko ljudi u ovoj vječnici podržava tu ideju. Do sada, međutim, Europska unija vrlo malo učinila u zaštiti e, zviždača i doušnika, posebno kada se radi o unutarnjim e, slučajevima korupcije u europskim institucijama. ništa nisu učinili e, za one koji e, prijavljuju takva kaznena djela u europskim institucijama. Dakle, kakvi će se zaključci politički donijeti, koje će zaključke i prijedloge donijeti komisija? Želim znati i što misli Europska komisija o e, e, arbitrarnom pritvoru Žuljana Assangea koji brani pravo na informacije. To je osoba koja je pritvorena već nekoliko godina u veleposlanstvu u Londonu. Što ćete učiniti kako bi slučaj e, Žuljana bio riješen zadovoljavajuće? U ime e, zelenih gospodin Javor. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, povjereniče. Ima mnogo imena koje možemo e, ispomenuti spomenuti iz Mađarske i drugih e, država članica. Nisu to samo imena, nego e, tu su i vjere ljudi koji su prijavili pitanja, činjenice gdje je e, javni interes bio u pitanju i nije bilo nikakvih e, postupaka ili je bilo postupaka protiv njih od strane vlasti. Trgovačka društva i vlasti su napadale te ljude, a to nije prihvatljivo. Nije prihvatljivo da u Europi nemamo prikladnu zaštitu zviždača, tih hrabrih ljudi Moramo imati jedinstvenu direktivu na razini Europske unije gdje se kaže državama članicama koji su minimalni standardi u svim državama članicama za zaštitu zviždača. I ta zaštita mora biti na raspolaganju unutar institucija Europske unije. Mi često vidimo da čak i Europska unija e, nije u prvom redu kada se radi o zaštiti zviždača. Mislimo da ovi ljudi koji riskiraju svoj život za javni interes trebaju osjećati da ih mi podupiremo i u europskim institucijama. Gospodine Javor, e, imamo e, plavu karticu za vas. Prihvaćate? Gospodin Čakovski ima riječ. Imam konkretno pitanje za vas. Kritizirali ste na neki način način na koji Europska unija zapravo tretira zviždače. Mislite li da Europska komisija pokušava promijeniti pristup zviždačima ili mislite da na neki način dopušta da se te osobe ukloni, odnosno marginalizira?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 o tome što treba učiniti u vezi sa zaštitom zviždača. Mislim da je to neprihvatljivo. Europske institucije, komisija trebali bi osigurati da e, se, da pravila samih institucija budu e, uzorna i trebaju preuzeti inicijativu za donošenje nove direktive koja će postaviti minimalne standarde u svim državama članicama za sve e, zviždače za e, gospođa James za FDD. Zviždači, ne postoji teža tema kada se radi o, tom, o tumačenju toga. Radili se o otkrivanju ili radili se o e, osveti? Na, što je e, tajnovitija država, to više postaje e, prijeporno zviždanje. E, u Ujedinjenom kraljevini imamo pravnu strukturu koja omogućava e, zviždače. Međutim, u mnogim drugim državama članicama E, tako zviždenje e, je protivno državnom mehanizmu. Mislim da komisija nema nikakvu ulogu e, u, i da i slušala sam o tome da treba uspostaviti minimalne standarde, međutim nema jamstva da će se zaista donijeti ti minimalni standardi. Imamo dokaz toga u drugim područjima. Želim vas podsjetiti ovdje ovoj vječnici da e, građani bivših komunističkih zemalja još uvijek se sjećaju tog kucanja na vrata usred noći, a to je bio rezultat e, zviždanja. E, zato mislim da ovi pristupi i generalizacije pokazuju nepoštovanje prema onima koji riskiraju svoj život u tom smislu i mislim da komisija nema ulogu u tome. Hvala. Riječ ima zastupnic Boni. Gospodine povjereniče, oni koji nas upozoravaju na moguću opasnost uvijek su važni za društvo i njihova uloga je važna, posebno danas kada imamo mnogo izvora informacija i mnogo kanala za informiranje. Ako nas zviždači upozoravaju na korupciju, nezakonite radnje i kršenje zakona, oni imaju sličnu funkciju i kao novinari koji nas upozoravaju preko medija. U tom smislu njihova uloga za demokratsko društvo je pozitivna. Kao što ste rečeno u izvješću za borbu protiv korupcija, zviždači se suočavaju sa poteškoćama jer postoji nevoljkost da se djeluje prema nekim organizacijama i zbog e, e, straha od odmazde. E, ti zviždači obično djeluju po svojoj savjesti, međutim izvan pravnog okvira. Oni moraju kršiti zakone kako bi djelovali prema svom moralnom kompasu i u toj ulozi oni doprinose mehanizmu demokracije i pomažu otkrivanju kaznenih aktivnosti koje krše zakone recimo korupciju međutim to ne bi trebalo dovesti do uništenja države i njezinih funkcija u demokratskom društvu na primjer e, istražno novinarstvo ima svoja prava i oni su zaštićeni zato mislim da trebamo razvijati našu raspravu o zviždačima. Trebamo promicati svijest o tom problemu, nastaviti napore u pronalaženju i provedbi boljeg okvira za zaštitu njihovih prava kao osoba i kao profesionalaca. Neke zemlje u Europi su to učinile na napredan način, a to bi trebale učiniti sve države članice. Hvala. Zastupnica Šlajn. Hvala gospodine E, predsjedniče. E, zviždači imaju jako e, bitnu ulogu i protiv organiziranog kriminala. To su fenomeni koji se brzo kreću kroz nacionalne granice. Mislim da su to europski problemi i trebamo europska rješenja. Trebamo jednu direktivu na europskoj razini koja će utvrditi minimalne standarde i mi ne možemo biti vjerodostojni u borbi protiv protiv tih fenomena ako ne zaštitimo one koji to otkrivaju. Međutim, na razini Europske unije samo osam država članica ima zakonodavstvo vezano za ovo. Već 2013. ovaj parlament u izvještaju Krim tražio je većinu da Europska komisija do 2013. pripremi zakonodavni prijedlog koji bi išao u tom smjeru, koji bi išao u smjeru jednog europskog programa koji bi bio učinkovit za zaštitu zviždača. Prošlo je tri godine i još nismo vidjeli ništa od tog prijedloga. I zato tražim od komisije da kaže zašto kasni i zašto postoji taj otpor. Na kraju željela bih podsjetiti da od siječnja 2014. godine Europske institucije su obvezale uključivanje, uvođenje e, unutarnjih normi za zaštitu e, doušnika. E, vidjeli smo da osim e, e, komisije i, revizorskog suda ove institucije su učinile vrlo malo da zaštite zviždače i tako smo izgubili priliku da pokažemo javnosti da su europske institucije za transparentnost i da štite one koji prijavljuju nezakonitosti. Hvala. zastupnik Krisogonos. Europska unija mora štititi osobe koje nam pomažu time što putem informacija koje objelodanjuju otkrivaju slučajeve korupcije. E, slijedom izvješća Transparency International iz 2013. godine većina država članica Europske unije ne nudi adekvatnu zaštitu E, u odnosu na e, poslodavce, dakle na e, poslodavce koji prijete otkazima takvim ljudima. Gospodin Gospodin Juncker je o tome također govorio pred Europskim parlamentom i tada je spomenuo da trebamo usvojiti zajedničku europsku politiku vezanu uz ovo pitanje. Bilo da je riječ o skandalu LuxLeaks ili o Volkswagenu, e, razmislimo samo koliko su te važne stvari i koliko bi bilo bolje da imamo usklađeno e, zakonodavstvo i da zviždači e, se ne boje puhnuti u zviždeljku. Dakle, e, važno je da e, ljudi kažu ono što znaju, tek tada ćemo se moći boriti e, protiv tak, takvih opasnih pojava. Gospodin Žekovski, izvolite. EPP je uvjeren da je Europska unija utemeljena na zaštiti ljudskih prava i na poštenju. Europska unija ima obvezu jamčiti zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda svima onima koji odluče e, informirati o kršenju tih vrijednosti. E, po, dakle, ovo omogućuje postojanje određene kontrole kojom, se jamči da ne dođe do zloporabe kontrole oni koji imaju moć. E, bitno je da se zviždače zaštiti. Unatoč moj osobnoj e, zadršci prema samoj osobi gospodina Assange ne, možemo ignorirati to što je napraviti, napravio. Unatoč e, kompleksnosti međunarodnih događaja. Postoje ljudi koji imaju interes sakriti određene stvari pod tepih, a osobe poput Juliana Assange nisu baš jako ugodne. Zviždači mogu vrlo lako postati žrtve neopravdanih optužbi, odnosno neutemeljenih optužbi i mi, europski zastupnici i predstavnici Europske unije, moramo takve stvari spriječiti. Mislim da zatvaranje Juliana Sanža eh, mora biti E, ukinuto, da treba biti oslobođen, potrebno mu je e, pružiti međunarodnu pravnu zaštitu. Ako Europska unija ne zaštiti dovoljno Asanža i drugih e, za zviždača, time se šalje loša poruka drugim zviždačima. Hvala. Gospodin Flanagan, kao i mnogo drugih stvari u ovoj vijećnici, ovo je samo blebetanje o jednoj temi, a stvarnost vezana uz to što se zapravo događa je sasvim nešto suprotno. Prije više od osam godina eh, gospodin Jonathan Sugarman je E, podnio ostavku na mjesto, na menadžersko mjesto e, u e, Irskoj banci i rekao je tom prilikom da je to učinio zato da ne bi sam sebe optužio. Ono što je utvrdio dan za danom jest da banka je gotovo 40 posto ima niže zalihe od prihvatljive margine. E, stalno su mu govorili kad bi to pitanje spomenuo da zašuti, regulator mu je rekao da ne govori o tome i rekli su mu da mu ne mogu zajamčiti niti anonimnost niti imunitet. I toliko su se stvari e, zakomplicirale e, po njega da evo na nedavnom saslušanje vezano uz tu banku nije bio niti pozvan. Dakle, e, važno je da se boje oni koji nešto skrivaju, e, a ne oni koji zapravo odanjuju te podatke. I molim vas, dok netko ovdje govori da neko drugi ne govori na telefon, jer je to doista neuljudno. Gospodin Pospišil. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Kad je riječ o zviždačima, mislim da e, oni predstavljaju jednu antikorupcijsku mjeru. Kad pogledamo e, javno mnjenje u različitim državama članicama, možemo vidjeti da europski građani smatraju da je korupcija jedna od ključnih tema, jedna ozbiljna tema. Većina država članica nema e, zakona koji se odnose na zaštitu zviždača. To je tek nešto što postoji e, u kodeksu e, pojedinih tvrtki. Stoga bi treba možda e, trebalo razmisliti o određenom aktu koji bi definirao minimalne standarde zaštite zviždača. Postoji dakle direktiva gdje se zaštita zviždača tek marginalno spominje, ali bilo bi dobro da se uvede direktiva koja bi uvela minimalne standarde, primjerice u slučaju e, prijavljivanja nekog e, teškog e, zločina. Sada postoji zakonodavstvo za suzbijanje diskriminacije na europskoj razini. prošle godine bio sam zadužen za tu problematiku u Republici Češkoj kada sam bio ministar i tada nije postojalo dovoljno političke volje za donošenje takvog zakonodavstva. Zato mislim da bi bilo korisno kada bi se takvo zakonodavstvo donijelo na europskoj razini kako se ljudi ne bi bojali prijavljivati e, takva dijela. Hvala. Idemo sada na postupak spontanog javljanja za riječ. Gospodin Demarijas. mali broj ljudi koji se usude ukazati na nezakonite radnje nažalost nisu dovoljno zaštićeni unatoč tome što smo uvidjeli koliko su zviždači korisni. E, vidjeli smo i bankarske skandale, skandale sa Volkswagenom, izbjegavanje poreza, utaju poreza, LuxLeaks. E, dakle e, zatim popis zviždača Laborian Lagarde e, sve to upućuje na činjenicu da i pojedinci i tvrtke izbjegavaju plaćati porez i jasno je da postoje i drugi primjeri i da će ih biti i u budućnosti i utaje poreza i izbjegavanja poreza i zato bi bilo na korist europskim građanima da bolje zaštitimo zviždače. Ne treba zaboraviti da u novije vrijeme u Luksemburgu su e, suđeni neki novinari zbog skandala LuxLeaks. Marija Skalinik. Ne, i sada na kraju u ime komisije povjerenik Andriju Kaitis. Izvolite. Poštovani predsjedniče, uvaženi zastupnici, bilo je vrlo zanimljivo čuti vaše rasprave. Zahvaljujem vam na ovoj vrlo zanimljivoj raspravi. E, budite uvjereni da ću obavijestiti e, svog e, kolegu, odnosno povjerenicu Jurevu koja je zadužena upravo za ovu temu. Naglasio bih još jednom nešto. Svi se slažemo kako je potrebno zaštititi zviždače. Pitanje je kako. Drugim riječima, što bi bilo najbolje učiniti i što je realistično. Dakako, ovo je vrlo složeno pitanje, tu je riječ o ljudskim pravima, tu je riječ o mogućnosti da imamo neke okvirne odluke na razini Europske unije. Na kraju e, povjerenica me zamolila da vam prenesem sljedeću poruku. Ona se nada daljnjim e, i dubokim raspravama s vama vezano uz ovu temu. Zahvaljujem još jednom na zanimljivoj raspravi. Hvala vam lijepo povjereniče, ovime e, zatvrljeno.